pane na sljedećoj sjednici. Ako neće, nema biti prigovora, onda ću vam podastrijeti ove rezolucije. Drage kolegice i kolege, došli